Jan Sredi Kati na parebe, Jan Sredi Kati školio. Stis Kosteseris Setevriju, din driti, sin epitropin eksoterikon e, ipothesio, da jehume din psifoforija. Prohorume... Στο επόμενο